Ja, meine Damen und Herren, liebe Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, molim vas da sjednete kako bismo mogli započeti. Prošlo je već četiri minute od 15 sati. Drage kolegice i kolege, ovime otvaram današnji sutrašnji sastanak Odbora za međunarodnu trgovinu. Prva točka na našem sljedeću, na našem e, prijedlogu dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ima li prigovora? Ne. Time proglašavam prijedlog dnevnog reda usvojenim. Druga točka, odobrenje zapisnika sa, prethodno održanih sjednica. Do kraja današnjeg sastanka još zaprimamo prigovore. Ako se to ne dogodi, onda su i ti zapisnici odobreni. Treća točka dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Naš sastanak će se prenositi na webu. Imamo mnoge vjerne e, obožavatelje u Talinu, u Lisabonu, u Rimu. Imamo mnogo gledatelja i publike koji pomno prate kako se vi ovdje ponašate. Što se tiče posljednjih rezultata trgovinskih pregovora, moram vam reći Što se tiče bolje izrade zakona, usvojili smo sporazum u obliku međuinstitucijskog sporazuma. To se tiče i nas i trijaloga, ocjene učinka i tako dalje. Napeto je isto tako da sada sa obje institucije možemo započeti s pregovorima o boljim, boljoj izradi zakona. Znate da kada imamo među sporazume, morat ćemo vrlo intenzivno pregovarati. Također sporazum o environmental good ostvarili smo jako dobar napredak. Drugi krug je u ožujku. Stručnjaci za carine su se još jednom dodatno sastali i razvojna perspektiva za sklapanje tog sporazuma na razini svjetske carinske organizacije izgleda vrlo dobro i sljedećeg mjeseca će se održati još jedan sastanak i posljednje priopćenje 17. ožujka ovaj tjedan u kontekstu javne rasprave o statusu tržišnog gospodarstva za Kinu će se održati konferencija komisije. Povjerenica Cecilija Malmstrom će održati uvodno izlaganje i nakon toga će odgovarajući stručnjaci komisije iznijeti svoja gledišta u okviru dijaloga sa dionicima. Oni koji su je posebno zainteresirani za TDI su po, posebno pozvani na tu konferenciju. Time dolazimo do četvrte točke dnevnog reda. I drago mi da je s nama naš stari poznanik Jean-Luc Demarty, glavni direktor glavne uprave za trgovinu u komisiji. Dobrodošli Jean-Luc. E, mi redovno razmjenjujemo gledišta sa gospodinom Demartijem o vanjskoj, trgovinskoj politici EU-a. Taj dijalog ćemo danas nastaviti. No, međutim, prvih 30 minuta ćemo posvetiti jednoj posebnoj temi, a to je sporazum EU-a sa Kanadom, takozvana dvadeset 29. veljače, ako se sjećate, e, kanadska ministrica za trgovinu i povjerenica Cecilia Malmstrom su nam zajednički predstavile rezultate pregovora i novog prijedloga u kojem je zaštita investitora izmijenjena. To je bila jedna prilično unilateralna aktivnost. Mislim da ne postoji ni jedan sličan sporazum u kojem je tako jedna sveobuhvatna promjena ugrađena. E, Tekst je trenutno na prevođenju i nakon toga će vijeće odlučiti hoće li ga potpisati. i tada ćemo imati vremena intenzivnije razgovarati o tom sporazumu i kako ćemo postupiti u odnosu ratifikacije. Veseli me da je Jean-Luc s nama i on će nam omogućiti uvid u sporazum. I Jean-Luc, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, imamo i dobru vijest vezano uz CETU. Pravno preispitivanje teksta je gotovo i sada imamo konačan nacrt teksta koji je revidiran i koji uključuje promjene u poglavlju o investitorima. Nakon intenzivnih pregovora između e, institucija eu i Kanade, e, zahvaljujući tim pregovorima, smo uspješno zaključili pregovore. Puni tekst sa promjenama je objavljen u ponedjeljak na web stranicama odbora INTA. Novi pristup koji je dogovoren sa Kanadžanima i kojeg podržava nova ministrica za trgovinu Kristina Flirant je razriješio sa starim sustavem, sustavom za rješavanje sporova i ugradio je novi transparentni pravosudni sustav. Da vas podsjetim, CETA je već uključivala punu transparentnost postupaka, naznačila je jasne postupke i standarde za investitore, na primjer u slučaju E, neizravne ekspropriacije, e, zlorabu sustava u slučaju e, prekomjernih tužbi i naglašava se to da država mora sve regulirati u interesu javnosti, mora se osigurati nepristranost i objektivnost arbitratora i svih dionika, uključuje mnoge inovacije. Nakon nedavnih izmjeni sada uključuje sve ključne elemente e, pristupa EU-a zaštiti ulaganja i rješavanju sporova sa investitorima, baš na način na koji je parlament to Ti ključni elementi su sljedeći. Prvo, novi članak koji štiti pravo da javne politike reguliraju na svim razinama vlade. Drugo, više neće biti ad hoc arbitracija unutar CETE. Postojati će stalni institucionalizirani tribunal kojeg će, oformiti ovaj sporazum. Članovi tribunala njih neće imenovati investitori, već suverene stranke u EU i Kanadi. Imenovanja će se temeljiti na kvalifikacijama i članovi će se dodjeljivati predmetima, predmeti će se dodjeljivati članovima nasumično, tako da nema, neće biti mjesta pristranosti. Isto tako postoje detaljne obveze vezane uz etiku kako bi se izbjegao sukob interesa. Nije dozvoljeno nikak, nikakav sukob interesa, nikakve dvostruke funkcije nitko tko je uključen u bilo kakav drugi, e, drugo rješavanje sporova ne može biti imenovan članom tribunala. E, ovakav žalbeni sustav se može usporediti sa žalbenim sustavima u nacionalnim sustavima. Također neke odredbe koje su uključene u CETU su novine, kao što su temelji za žalbu, etika i kvalifikacije. Imamo administrativnu podršku, i zajednički odbor za CETU će usvojiti te izmjene vrlo brzo. Čim CETA stupi na snagu, e, ustanovit će se stalni bilateralni sud za rješavanje sporova. Na taj način se neće moći uspostaviti paralelni sustav koji neće poštivati načela demokracije. Kanadska vlada e, je odbila sve prijedloge koji su ušli u tom smjeru i pobrinula se da novi sudski sustav poštuje sve parametre na kojima je inzistirala Europska unija i parlament. To je odlična vijest za novu investicijsku politiku i sve to dokazuje da ćemo mi, da mi namjeravamo ozbiljno postupiti Imamo novi pristup EU-a i ulaganjima koji se temelji na trgovinskom pravu, vladavini prava i više nismo osamljeni u ovom poduhvatu. Ovi pregovori nisu se vodili samo oko ulaganja moram vam objasniti zašto je CETA dobar sporazum. E, CETA je e, sežni, najsveobuhvatniji trgovinski sporazum koji postavlja nove standarde za investicije e, kojim šaljemo vrlo važan signal svim našim trgovinskim partnerima i pokazujemo da možemo ostvariti visoko ambiciozne sporazume o slobodnoj trgovini sa svim partnerima. CETA pruža bez presedana novi pristup novim tržištima Europskoj uniji. Također uspostavlja pravnu sigurnost u svim ključnim ekonomskim sektorima. Sve to značajno poboljšava mobilnost i sigurnost za pružatelje usluga. Zašto? Olakšava prijenos odnosno premještaj ključnog osoblja preko Atlantika omogućuje poduzećima da šalju stručnjake e, za posebne e, zadatke kao što e, su strojari, kao što su arhitekti, računovođe, usko specializirani stručnjaci, no najbitnija je to što se mislira na autonomiji svih javnih institucija koje imaju pravo regulirati cijeli sporazum. E, zahvaljujući CETI imamo najbolji mogući pristup javnoj nabavi Kanade. Europske, europske će se moći nadmetati na javnim natječajima na svim razinama e, vlade, federalne, provincijalne ili općinske. CETA također omogućuje novi pristup tržištu za mliječne proizvode i stvara uštede na temelju e, carinskih pristojbi, posebice e, kod prerađenih proizvoda. To je prvi sporazum ovakve vrste sa zemljom koja je bila vrlo skeptična u odnosu na GI. Kanada ima sustav za GI koji je usporediv našem. E, CETA će također omogućiti velike uštede kod carinskih pristojbi i e, spriječiti će izbjegavanje plaćanja carina i poreza u sektorima kao što su električna roba, elektronička oprema, strojevi. I sada koji su sljedeći koraci? komisija bi do lipnja trebala pripremiti prijedlog za usvajanje od strane kolegija. Nakon toga će se podnijeti vijeću i parlamentu. Istodobno, e, cilj vijeća je da se potpiše CETU zajedno sa SPA tijekom samita u listopadu. Nakon što vi, nakon toga će vijeće formalno podnijeti CET parlamentu radi konzultacija. Dakle, kao što se spomenujemo daleko, sve sveobuhvatan trgovinski sporazum koji uključuje nova pravila za ulaganje. Uzet je u obzir poziv ovog odbora da se izmijene neki elementi CETE i danas vam mogu potvrditi da izmjene nisu bile lagane, ali isto tako vas mogu uvjeriti da smo ozbiljno shvatili taj zadatak i bili smo mu vrlo predani. Rezultat vidite, ispunili smo sve vaše zahtjeve. Također moramo spomenuti ulogu, pozitivnu ulogu nove kanadske vlade koja je se odmaknula od bivših sustava i ne dopušta nikakve daljne, koji nije dopušta nikakve daljne promjene. Ovaj novi pristup je prihvaćen. Na obje strane Atlantika mnogo napora je uloženo kako bi CETA uključila najbolje standarde i bila dobra vijest za sve naše građane. Nadam se da će gratifikacija biti glatka, da će CETA biti dobra za sva naša poduzeća i velika i mala. I zahvaljujem vam svima na sudjelovanju u ovom procesu. Ovo je visoko ambiciozni sporazum i jasno je da unatoč tome Cilj ovog sporazuma nije posve integrirano tržište između EU-a i Kanade. To je jedan drugi cilj i to je nešto što zapravo nikada neće dogoditi. Hvala. Hvala na ovim uvodnim napomenama o sporazumu CETA. Mislim da se osam e, članova javilo za riječ. Imamo 20 minuta. Imajte na umu činjenicu da je ovo prva razmjena mišljenja iz proceduralnih razloga ne možemo sada razgovarati o svim detaljima. Naravno, cijeli eh, proces ratifikacije još uvijek pred nama i imat ćemo više od godinu dana da raspravimo u detalje o CETI, znači ovo je više sada proceduralno i držite se dvije minute i prvo dajem riječ našem izvjestitelju. Hvala. Pa kao prvo želim e, čestitati komisiji na uspješnoj reviziji ovih pravnih aspekata vezanih za sporazum CETA. Mislim da možemo čestitati komisiji, posebno njihovim pregovaračima na dobro obavljenom poslu, jer ne samo da su ispunili ovaj mandat e, koji je komisiji dao parlament, nego su učinili još više od toga što se tiče e, pitanja ovog međunarodnih, ovih međunarodnih tribunala, sudišta. Mislim da je time postignut e, značajan napredak zato što u ovom momentu mislim da možemo zaista reći da je sporazum CETA vjerojatno najdaleko sežniji i najkvalitetniji e, trgovinski sporazum koji je Europska unija postigla, to je upravo ono čemu smo i težili, znači to je bolje od onoga što smo do sad imali, znači čestitam vam na tome. Mislim da bismo zaista mogli biti veoma zadovoljni ishodom vezan za ISDS. Naravno, to nije jedino poglavlje, tu ima i drugih stvari koje su veoma relevantne za trgovinu u Europi, ali i u Kanadi, no to je bilo jedno od onih poglavlja koje je vjerojatno bilo e, najvažnije, najviše u žiži interesa javnosti. Tako da se radujem e, što ću zajedno sa svojim kolegama dobiti konačnu verziju ovog dokumenta i nadam se da će to sve napredovati što je moguće prije jer ne možemo više čekati. Hvala. E, hvala na riječi. Na početku ću reći da ono što ću upravo sada izreći ne, ni na koji način e, ne utječe na raspravu, raspravu koja će se voditi u, e, na ovom odboru, u parlamentu samom i u mom klubu, to je SID. Mislim da moramo zaista pažljivo razmotriti tekst, e, svaki dijelić, svaku nijansu moramo dobro shvatiti, no ipak ne bi bilo fer da ne napomenem da se radi o važnoj pobjedi koju izvojeva ovaj dom, parlament i posebno naš klub koji je gurao e, da se riješimo onoga što se tada, e, o čemu se tada govorilo kao IDS-u, znači radi se zaista o promjeni paradigme, ne radi se samo o kozmetičkim promjenama. Mislim da će budući E, budućnost razvoja tih e, sporazuma sa e, investitorima će utjecati, na to će utjecati upravo ovo što smo mi sada izdefinirali u CETI. Mislim da zaista možemo čestitati i zahvaliti komisiji na uloženim naporima i taj jedan kvalitativni korak napred koji uopće nema nikakvog presedana do sad. No, naravno, može doći do daljnjih poboljšanja i daljnjih rasprava. Sada smo u fazi kada ćemo presuđivati o samom meritumu CETE i nećemo se baviti samo jednim e, poglavljem, možda ima i dobrih i loših strana drugdje i sada ćemo biti u poziciji da prosuđujemo sporazum u cijelosti. Također sam e, samo kratko htio zamoliti Luka da nam da samo jedan mali detalj. E, u redu, da tu prekinem, u redu. Kako mislite da će ovaj novi prag e, koji smo e, postavili vezan za investitore, odnosno s investitorima u CETI, kako će to utjecati na pregovore u TTIP-u? Hvala. Poslije podne, ponedjeljak, pa onda morate to uzeti u obzir kad nas slušate. E, hvala vam na ovom e, iznošenju trenutne situacije sa CET-om. Sa stanovišta EKR-a drago nam je da vidimo da pregovori e, idu dalje, odnosno da sada konačno se nalazimo u ovom finalnom, finalnoj fazi. I ovaj novi sustav sudišta za investitore, međunarodnih sudišta, kako će se kako će to funkcionirati od strane za strane zbog toga što imamo različite rokove, pet e, godina, šest godina po TTP-u, dakle gdje će tu biti to neko e, neki zajednički nazivnik kako će to funkcionirati na multilateralnoj razini, primjerice sa SAD-om, jesmo li uopće razmišljali o tome? Dakle, kako će to dalje napredovati. Što se tiče vremenskog rasporeda, mislite li da zaista možemo e, sve to ispoštovati, sve te rokove, znači da će do kraja 2016. se to zaista moći e, to sve dovršiti ili će se ipak to preliti na 2017. Hvala e, na ovom prikazu trenutne situacije. Čestitam komisiji i drago mi je da vidim da su uzete u obzir neke bojazni koje je izrekao parlament, posebno što se tiče zaštite investitora, na mislim da je općenito uzavši ovo jedan e, izvanredan napredak i imamo sada novu vladu, liberalnu vladu u Kanadi, imamo važnog saveznika i sada zaista možemo igrati vodeću ulogu da reformiramo taj zastarjeli sustav zaštite E, ulagača, ali također da razmotrimo naše savezništvo u novom svjetlu. Naš odbor će ići u Kanadu, ja ću biti u toj delegaciji i radujem se da ćemo moći raspraviti ovaj napredak koji je postignut u pregovorima te buduće e, korake s našim pandanima u Kanadi. Što se tiče ovih vremenskih rokova, e, naravno situacija je takva kakva jest, komisija je to definirala, E, koliko sam shvatila, predsjednik je rekao da imamo barem godinu dana da na tome radimo, već je dosta vremena izgubljeno. I što se tiče mog kluba, mi smo spremni da se krene dalje, što je moguće prije. Interesantno je zato što toliko ljudi je e, htjelo povezati CETU sa TTP-om. E, meni to nikad nije bilo drago. Mislim da svaki sporazum se treba gledati po svojim vlastitim zaslugama. SAD i Kanada su različite zemlje, ali neki aspekti, nešto što je postignuto u CETI, nadam se da će se to također moći postići i u TTP-u. Da, Saga Komarića, sada gospođa Miller. Hvala. Zahvaljujem eh, gospodinu Dematiju. Evo sada stavite slušalice. Mislim da je ovi prigovori 160 tisuća građana nisu uzeti u obzir. Ulagači i dalje imaju veća prava. I tu se e, zapravo gazi preko nacionalnih zakona. Provedena je studija o TTP-u. Komisija je to učinila, zahvaljujem na tome. Profesor De Vils je e, iznio neke kritičke napomene, ali sada ako pogledamo što se sada dogodilo, mislim da CETA ne sadrži nikakve e, klauzule za privremenu zaštitu sektora koji su tamo navedeni, nema nikakvih aranžmana vezano za e, društveno odgovorno poslovanje i e, svi sporazuma i Međunarodne organizacije rada i svi sporazumi o zaštiti okoliša se moraju dalje poštivati, a to nije uvršteno u CETU. Kanada je potpisala šest od osam konvencija Međunarodne organizacije rada, ali imaju dvije, to je najniža dobi, još jedna koje Kanada nije ratificirala i CETA nema poglavlje o malim i srednjim poduzećima, mada mala i srednja poduzeća su razlog zašto uopće sklapamo ovakve sporazume, tako da mislimo da tu imate problema kako mislite da će se to progurati kroz parlament. E, hvala gospodine Demartin. Zaista e, zaslužujete čestitke kao prvo e, čestitamo premijeru Haberu koji se borio za svoje biračko tijelo kako bi 45 milijuna tona junetine i e, svinjetine se uvezlo kako bi destabiliziralo E, europske poljoprivrede, poljoprivrednike. Tu je također i problem sa kvalitetom goriva jer se više ne, e, nema više sankcija na goriva koja potiču od škriljevačkog pjeska. Prije 18 ili 20 mjeseci situacija je bila drukčija, tako da mi se čini da u ovim pregovorima, ovi pregovori nisu urodili dobrim vijestima u zapravo tu se uopće ne služi europskim interesima. Dakle, radi se i o onom dokumentu, jednoj studiji o otvaranju javne nabave u Europi i mislim da je komisija tu e, podcijenila e, štetu koja se može e, u stvarnom životu nanijeti Europi kroz javnu nabavu i to bi zaista moglo naštetiti našim e, poduzećima i tu također imamo i pitanje ISDS-a. E, kolega iz SID-a je govorio o promjeni paradigme, naprosto se radi o promjeni načina komunikacije. Dakle, više nemamo crno i bijelo, odnosno da poduzeća mogu e, tužiti poduzeća pred nekim sudom. To nije javni sustav, ne radi se o sudovima ne radi se o sucima koji su prošli e, kroz određeno školovanje. To je jedan zatvoreni sustav e, koji će zapravo pregaziti našu pravnu suverenost e, u ime interesa poduzeća i komisija stalno mijenja ovu situaciju sa sukobom interesa. Imamo li mi procjenu učinka toga? Imamo velike probleme sa jurisdikcijom u Kanadi, ne vidim da je to razriješeno, nema nikakvog opravdanja. Dakle, da privatna poduzeća sada imaju puno više ovlasti i kanadske kompanije predsjedavajući prekida govornika i američke kompanije će moći tužiti europske kompanije. Da. Kao koordinator našeg kluba htio bih eh, zahvaliti mm, komisiji. Mnogo je već eh, rečeno od SETI. To je sestrinski sporazum TTIP-a i on se provodi bez ikakve transparentnosti. Naravno, on će dovesti do mnogo problema u poljoprivredi. Danas je držan summit eh, poljoprivrednički u Briselu i posebno će uzgajivači stoke i eh, biti pogođeni uvozom junetine i svinjetine. To je odluka koja će biti nametnuta zemljama članicama i kada pogledamo ISDS, svi sporovi će naravno uvijek biti riješeni u korist poduzeća. To do uvijek vidimo, tako da me žalosti da vidim da samo će nekoliko ovih e, oznaka geografskog porekla biti zaštiđeno i u cijeloj Europi je to pod velikim e, pod velikom prijetnjom. Hvala. Dobar dan kolege. Ovaj sporazum s Kanadom je prošao ispod radara u usporedbi sa TTIP-om, ali ako mislite da je to e, jedan bezopasni sporazum u krivu ste, to je prvi globalni sporazum između dvije visoko industrializirane zapadne sile mi e, nama govore da se radi o nečemu što je usmjereno za rast i e, otvaranje novih e, radnih mjesta, ali je li zaista tako? Sada se omogućuje drugim zemljama da naše vlade tuže pred sudom. Nije važno o kojim se zakonima radi, primjerice hormoni u mesu. Imaćemo jedan međunarodni tribunal, sudište koji će zaobići nacionalne sudove i dobiti velike široke ovlasti. I sada imamo jedan supranacionalni tribunal koji će stoje, stajati mnogo novca naše europske porezne obveznike, a neće nužno biti njima na korist. Ulagači također dobivaju puno prava i to je nedavno osuđeno. Ne radi se samo o tome da se daju prava kanadskim ulagačima, nego i e, njihovim e, podružnicama u Kanadi i u Europi. Ima 4000 američkih e, kompanija koje će se moći obratiti tom tribunalu kroz TTP-u, ali i u ovom momentu to mogu činiti zahvaljujući CETI. I unatoč argumentima koje smo čuli od komisije, mislim da se pitanje sigurnosti hrane nije riješeno, E, hormoni će završiti na, na našem stolu i Kanada i Evropska unija sada uspostavljaju sustav koji nam neće omogućiti da to riješimo. Ako hoćemo zabraniti hormone u mesu ili GMO u Europi, onda će sada to biti teže e, kroz ovaj sporazum. I ako Međunarodni tribunal koji sam spomenula bude korišten da se riješe ove zabrane, nitko ih ne može spriječiti da to ponište i e, od tisuća oznaka za zaštitu geografskog porijekla e, jako mali broj 140 ih je prihvaćeno samo neke od njih su zaštićene. U zaključku nisam protiv trgovine, ali zašto koristiti sporazum o slobodnoj trgovini da se u suverenost prebace sa e, vlada na kompanije. Mnogo toga je već rečeno. Tu ovdje imamo dobar loš zao i e, u ovom sporazumu, ali pozdravljam činjenicu da je komisija rekla da će sada biti nemoguće ponovno pokrenuti pregovore, no ponekad je nemoguće moguće i to smo vidjeli do sad. Imamo, dva kratka pitanja. Kao prvo ovaj parlament e, u svom sadašnjem sa, sazivu traži da se javne usluge, neovisno o tome kako se pružaju, organiziraju i financiraju, da ne budu dio trgovinskog sporazuma. I ovo je prvi takav sporazum koji je e, ispregovaran po negativnoj listi. I e, zašto nisu eksplicite izbačene javne, javne službe? Jer po vodećim pravnicima te javne službe nisu potpuno se zaštićene kao što ste nam vi tvrdili. Što se tiče ovog ISDS-a, ovog novog sustava, u srpnju su e, zastupnici Europskog parlamenta usvojili rezoluciju TTIP-u u kojem traže da se zaštiti e, jurisdikcija Europskog suda i nacionalnih sudova. Na koji način je taj uvjet ispoštovan u ovome što je ispregovarano u okviru CETE? Marija. Da. Ja bih e, htjela nešto reći o sds u Kako je uopće opravdano postojanje ovakvog sustava između Kanade i Europske unije? Je li njihov pravni sustav tako slab da trebamo takvu klauzulu da nas štiti od nekih e, prejudiciranja ili pristranosti? ako imamo snažan pravni sustav kao što je one u Americi i u Europskoj uniji, ne bi li takav sustav onda doveo do boljeg reguliranja ovih aspekata i ne bi li to zapravo olakšalo ulaganja, ne otvaramo li ovime vrata takvim mehanizmima u drugim trgovinskim sporazumama i ne slažem se da se radi o izoliranom slučaju. Govorilo se o pristupu tržištu kroz ovaj sporazum, i mislim da će se ovim zapravo poštivati ove crvene linije što se tiče pristupa određenim sektorima. Odlučio se za pozitivnu listu, a to nije u skladu s onim što e, govori Svjetska trgovinska organizacija. E, Njemačka je uložila neke prigovore vezano za e, pristup zdravstvenom sustavu, da li se radi o pretjednoj reakciji ili zaista postoje ta opasnost Govori se o konzultacijama s Europskim parlamentom, e, ne shvaćam možda to točno, možda je se radi o jezičnom problemu. E, mi ćemo to trebati ratificirati, ako sam, osim ako se zaista ne varam. Gospodin Bogna. Hvala lijepa, glavni direktore, na ovako pozitivnoj prezentaciji cijelog sporazuma. I ISD će sastavni dio prijedloga teksta. Mnoge organizacije i stručnjaci za trgovinu zapravo su se kritički očitovali o tom elementu. I što se tiče neovisnosti i pravne osnove, baš te elemente najviše kritiziraju. Kako vi možete biti sigurni da će e, to funkcionirati kada je udruga sudaca u Njemačkoj protiv tog mehanizma? E, svi su izrazili slične nedoumice, a komisija je nekritički ocijenila e, cijeli sporazum e, i stoga se pitam, mislite li da svi ovi stručnjaci su u krivu? Zašto stvaranje posebnih sudova za određene skupine tužitelja je opravdana, je to opravdano u sebi, zašto nisu su uvjeti jednaki za sve? Zašto postoje negativni popisi? Zašto mislite da je to pravi pristup? Mi sada odlučujemo nečemu što zapravo uopće ne možemo predvidjeti i ne poznajemo. I što će se dogoditi sa nadzorom vezano uz velike količine uvoza govedine i svinjetine? Na papiru piše da je tako nešto moguće. Da li je to u praksi provedivo? Nisam siguran. Hvala.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 već dugo vremena. Čini se da zapravo pokušavate to držiti ispod pažnje drugih i to usvojiti bez da građani to opaze. No, vi ste birokrati koji ne predstavljate narode Europe, niti stanovništvo. Ne biste trebali ovakve stvari skrivati unutar europskih institucija. Trebalo biste imati hrabrosti jasno to objasniti našim građanima. Ovo ovdje dovest će do nelarne konkurencije vezano uz našu stočarsku proizvodnju koja je mnogo jeftinija s druge strane Atlantika. A vi sada najsnažnijim poduzećima u svijetu želite dati i daljnje alate, dodatne alate kako bi mogli nadjačati naše građane s ovim posebnim sudovima. Ove procese zapravo prebacujete nekim nadnacionalnim e, sudovima i to oduzimate, odnosno stavljate van nacionalne nadležnosti. To nije nešto što je u našem interesu, nije nešto što je pošteno i bilo koji amandmani koji su uneseni na ove sustave ISDS-a zapravo su samo kozmetičke naravi. Dakle, ovo će se onemogućiti donošenje i zakonodavstava zbog toga što će velika poduzeća neprestano podizati parnice kada takve poduhvate, pokušamo provesti. Ovo ovdje također se tiče milijuna europljana koji su kroz e, svoje predstavke odbacili ovakve sisteme, a čini se da vas za to uopće nije briga. I za kraj, da li biste se ovo usudili predložiti nacionalnim parlamentima i njima to dati na reviziju, na usvajanje, a ne samo na ovaj način pokušavati progurati. Poštovani kolege, uvjeren sam da doista moramo prolaziti poglavlje po poglavlje kroz cijeli sporazum i pomno razmotriti što se zapravo nalazi u tekstu kako bismo mogli dobiti e, potpunu sliku, odnosno informirati se o sadržaju teksta. Nisam siguran da su svi dakle, svjesni postojećih 1600 stranica ili sadržaja na njima. No, potreban nam i jasan vremenski okvir za ovako nešto, tako da ću zamoliti Žanlika da još jednom ponovi koji su konkretni nadolazeći koraci koje je potrebno odraditi e, za proces, u procesu odobrenja ovog sporazuma. Hvala. Dakle, što se tiče vremenskog okvira, pitanje se postavlja a do kada će trajati prijevod ovih 1600 stranica Dakle, podsjećam da na 23 jezika prevodimo, tako da za to treba određeno vrijeme, usprkos tome što su naše službe prilično brze. Zbog toga će komisija biti spremna podnijeti ovaj tekst za potpisivanje u lipnju. I da odgovorim zastupnici iz Hake, nije moguće ići eh, brže, doista brzo radimo no, tu je i ova cijena demokracije e, i zbog toga je naš sistem poprilično dugotrajan u svojim aktivnostima, dakle transparentan. Nakon toga e, ići će na potpisivanje u vijeće i moguće je da u vijeću ovo bude odobreno tijekom, vjerojatno tijekom bilateralnog samita između Europske unije i Kanade. Nakon toga e, nećemo više imati konzultacije, već ratifikaciju u parlamentu, u ovom domu i naravno postoje već obveze komisije i gospodina Huchta iz 2009 koji idu i zapravo korak dalje od sporazuma s obzirom da ne može doći do privremene e, provedbe, dakle prije nego što ovaj dom odradi ratifikaciju. E, naravno, osim u slučaju nekakve iznenadne, nekakve nužne, što također ovaj dom treba prihvatiti. Bez toga ne može doći do privremene provedbe bez ratifikacije. Tako da bi to bio moj odgovor na ovaj komentar. E, dakle, nisam siguran da na ovo pitanje mogu u potpunosti odgovoriti, no prema našem iskustvu Mm, komisija će donijeti svoje odluke, ali vijeće je to koje će dati krajnju odluku o tome radili se ovdje o sporazumu mišovite naravi. Niti jedan sporazum do sada nije e, tako definiran, što znači da će i u nacionalnim parlamentima biti potrebno provesti ratifikaciju, tako da privremena provedba može biti odrađena samo za onaj dio sporazuma koji je u isključivoj nadležnosti Europske unije i to samo ukoliko Europska unija odluči e, upotrijebiti e, to pravo za takvu provedbu. Puna provedba sporazuma dogodit će se tek nakon odobrenja u svim nacionalnim, čak i regionalnim parlamentima u nekim zemljama i nakon nužne ratifikacije Dakle, to se radi kad govorimo o mišovitim ugovorima, a ako jedan parlament to ne odobri, naravno doći će do problema. To su činjenice, tako stvari stoje i to je i do sada bio postupak u svim prethodnim sporazumima. I naravno uz potpunu suglasnost ovog doma. Dakle, sporazum je vrlo važan. Ne bih volio da propustimo koje pitanje. Dakle, što se tiče komentara javnosti, ono što mi neprestano tvrdimo je da ne obećavamo previše kako ne bismo e, imali preslabe rezultate i to je još nešto što možemo u životu inače primijeniti, dakle korisno je to načelo i inače. Što se tiče pitanja o mehanizmima investicijskih sudova i činjenice da li to demokratsko ili nije. Ponovio bih da prije svega pred sobom imamo jedan novi model koji se bavi s tri ključna načela. Zaštita prava reguliranja, neovisan stalni sud prvostupanjski, a isto tako imamo i sistem priziva. Dakle, radi se o velikoj promjeni u usporedbi sa trenutnim sustavom ISDS-a. I zbog toga mnogi odvjetnici koji se trenutno bave ISDS-om, kad kada odvjetnici ili suci, osobito ne cijene, ne vole to čime se mi bavimo. Što se drugih elemenata tiče, podsjetio bih još jednom na ono što mi točno radimo. U mnogim postojećim sistemima postoji mogućnost diskriminacije u nacionalnom zakonodavstvu, no to nije slučaj u Europi i europskim nacionalnim sistemima. No u SAD-u i Kanadi moguće je diskriminirati unutar nacionalnog zakonodavstva nekoga što je već se pokazalo točnim u prošlosti. A ukoliko ne postoji sistem rješavanja sporova, dakle koji postoji i inače ne samo u pitanju ulaganja, utvara se uvijek mogućnost za ulagače da dođe do diskriminacije strane nacionalnih sudova, da li u SAD-u, u Kanadi ili u ostatku svijeta, zbog toga što oni ne bi bili lagači zaštićeni kroz sam sporazum i način na koji se on primjenjuje. To su ključni elementi i ovdje zapravo mi pokušavamo dobiti jednu razinu zaštite za ulagače koja će biti bliska razini kakvu imamo u Europi. Dakle, ti standardi u svijetu niži su nego kod nas. Zaštita nije toliko e, dobra, ali mi pokušavamo na tome raditi. Kako bismo to uspjeli, dakle, moramo zaštititi ulagače iz trećih zemalja i jasno je da oni i dalje imaju mogućnost korištenja nacionalnih sudova ukoliko to izaberu i smatraju da su oni bolji. Dakle, nemojmo se, napravimo razliku ovdje. Ako se koriste nacionalni sudovi, ne, smije, ne može se koristiti sistem rješavanja sporova, već se mora odlučiti ili za jedno ili za drugo. Ne možemo uzeti najbolje od onoga što nam odgovara. Tako da postoji jasan izbor za same ulagače. I to bih rekao da su ključni elementi koje moramo imati na umu i mislim da su oni vrlo jasni. Što se mišljenje njemačkih sudaca tiče, o tome smo čuli u jednom komentaru, tijekom 50 godina do sada imali smo stotinu bilateralnih sporazuma u Njemačkoj dakle oko stotinu koji se bave ISDS-om u tom svom staromodnom obliku i nije nikada došlo ni do kakvih pritužbi na njemečke suce vezano uz njihovu sposobnost. Dakle, to je bilo vaše pitanje, čuli ste i moj odgovor. Ako želimo zaštititi e, svoje ulagače od diskriminacije u inozemstvu, moramo pronaći sistem gdje će e, država demokratski imenovati suce, ali i zajamčiti da to postoji u ovom sistemu. I svakako je jasno da se radi o novom pristupu koji koristimo u svim našim pregovorima, uključujući i TTIP. nije, ne možemo uzeti zdravo za gotovo da će to proći u sporazumu i pregovorima sa Amerikancima, no jedno je sigurno to je da nećemo dovesti u pitanje ova tri ključna načela koja sam spomenuo. U svim pregovorima može doći do malih podešenja, no ona se ne mogu ticati ovih ključnih elemenata ili načela na kojima sada radimo, koje sada razvijamo. I tu želim biti vrlo jasan. Dakle, što se pitanja ulagača tiče, mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, pa ću prijeći na druga pitanja i na francuski. Dakle, vezano uz ona koja se tiču poljoprivrede. Podsjetit ću na sljedeće što se tiče pitanja poljoprivrede ciljevi koje smo sa Kanadom pokušali ostvariti važni su. Imamo e, višak što se tiče e, trgovine poljoprivrednim proizvodima i prehrambenim proizvodima. I imamo velike interes na njihovom tržištu. Oni su vrlo zainteresirani za mljekarski sektor. Dali su prilično privlačne kvote vezno u sireve također smo zainteresirani za pitanje mesa i mesnog sektora. Činili smo neke ustupke, radi se o 46 tisuća tona ako se ne varam. 0,5% cijelokupnog tržišta. A što se svinjetine tiče, 75 tisuća tona je kvota. 0,3% našeg tržišta. Dakle, vrlo smo oprezni po tom pitanju. I svjesni smo da postoje neka ograničenja u pregovorima, ali mi ćemo se svakako pobrinuti da sektor mesa ne bude destabiliziran kroz pregovorom pregovorom. Zbog toga na ovaj način pregovaramo s nekim zemljama poput Japana, Koreje i postavlja se pitanje hoćemo li e, liberalizirati trgovinu svinjama ili peradi ili slično. Gospodin Ferron je spomenuo da naša proizvodnja nije toliko stažna, no sa Kanadom već imamo sporazum koji se tiče vina i koji štiti stotine tisuća geografskih oznaka prirekla iz Europe, a što se 145 oznaka tiče, koje su bile prioriteti država članica, njih ćemo svakako štititi e, bez izuzetaka, isto kao što ih se štiti unutar Europske unije. Dakle, tu nema nikakve prijetnje, nego čak naprotiv imamo i dodanu vrijednost u tome što ćemo pokušati zaštititi. A u budućnosti se proizvodi iz parme primjerice mogu prodavati u Kanadi, što do sada nije bio slučaj. Dakle, ćemo imati tu trgovinsku oznaku e, pršuta, odnosno da imali samo šunku iz parme. Dakle, to su vrlo dobri rezultati za poljoprivredu. Što se tiče vremenskog okvira, mislim da sam na to odgovorio. Pitanje gospodina Žedo, Ne pregovaramo o našoj regulativi. Vi ste podsjetili na uredbu o kvaliteti goriva. I to nije nešto što je sastavni dio naših pregovora s Kanadom. Niti ikada bila namjera uključiti to u pregovore, dakle pregovarati o našoj regulativi. Spomenuo sam nedavno studiju javne nabave koja pokazuje da otvaranje javne nabave prema SAD-u ili Kanadi bi bilo usporedivo nekim drugim slučajevima i mislim da upravo na tu studiju ste se i vi pozvali, ali ta studija ima neke velike nedostatke. Naime, samo pokriva mm, malen dio oblika kroz koje se javna nabava otvara poduzećima iz trećih zemalja. Zapravo se dotiče samo granične nabave ili slučajeva gdje poduzeće iz treće, trećih zemalja e, stupaju na tržište nekih drugih što je vrlo mali postotak cjelokupne javne nabave. Drugi oblici koji su u većini što se tiče poduzeća iz trećih zemalja koji imaju pristup e, javnim nabavama, zapravo mnogo je veće pitanje konzorcija ili podružnica ili drugih oblika koji zapravo čine četiri ili pet puta više od ovog postotka. Nemamo konkretne statistike za SAD, ali e, situacija je ovakva. Američka tržišta mnogo su zatvorenija od europskih. To je također nešto čime se želimo pozabaviti kroz pregovore o TTIP-u. Ukoliko u tome ne uspijemo, dobro, ali e, to je zapravo povezano uz instrumente e, reciprociteta u javnoj nabavi. Također smo spomenuli i usluge i razjasnio bih ovdje da negativan popis sa kojim radimo je samo jedan instrument. Ono što je važno je sami rezultat i mi ćemo nastaviti raditi kao i uvijek u prošlosti na zaštiti javnih usluga. Dakle, one su zaštićene i u ovom sporazumu kao u svim našim drugim sporazumima to znači, podsjećam vas, što se pitanja zdravstva tiče, obrazovanja, socijalnih usluga, korištenju vodnih resursa, dakle tu sve ne smo, smo slobodni raditi što želimo, a uz to imamo i one javne usluge, odnosno rezervu na pregovaranje o tome gdje smo zapravo mi slobodni zadržati e, monopol kakav želimo u pristupu tržištima vezno s bilo kakve javne službe. Jedina obveza za taj dio, ne za one koje sam spomenuo, već za ove dijelove koje se ne tiču vode, zdravlja, socijalnih usluga, obrazovanja, za taj dio ukoliko postoji nešto što je otvoreno privatnim poduzećima, tu se trebamo voditi načelom e, nediskriminacije. To je jedino ograničenje. Dakle, ta obveza, ponavljam, ne postoji za obrazovanje, socijalne usluge, zdravstvo, vodu i tako dalje. I mislim dakle da je ćemo nastaviti raditi na taj način. U prošlosti e, nisu nikada bile dovedene i u pitanje naše javne usluge ni u kojem trgovinskom sporazumu ili onom koje se tiče ulaganja. Mislim da sam ovime odgovorio na većinu pitanja. Vratio bih se još samo na komentare zastupnice Le Pen. Dakle, da, ja sam viši eh, dužnosnik Europske unije, na što sam ponosan. Nisam izabran, niti tvrdim da sam izabrani predstavnik. I eh, otvoren sam na raspravu sa bilo kime u bilo kojem obliku sastanaka Dakle, navikao sam raditi u neprijateljski nastrojenim okruženjima, pa mislim da tu ne morate brinuti. Nastavit ćemo dakle raditi na temeljima reprezentativne demokracije kao i uvijek do sada i parlament će također dobiti priliku reći svoje. Ako se radi o mišovitom sporazumu, riječ će dobiti tu i nacionalni parlamenti. Što se interneta tiče, da, bila je jedna predstavka građana gdje su mnogi se izjasnili protiv ovoga, no glasači u Francuskoj e, zastupljeni su kroz svoje nacionalne kao i ovaj parlament. Siguran sam da ćemo započeti sa našim radom na tekstu CT kada bude prijevod zgotovljen, dakle u lipnju. I tada ću predložiti da i ta konkretno preispita tekst. Hvala e, na ovom uvodu, a sada ću zatvoriti sastanak za javnost i nastavit ćemo in kamera. Dakle, samo zastupnici parlamenta, osoblje političkih klubova zastupnika, pravna služba i tajništvo imaju pravo ostati. Molim goste da napuste dvoranu.